Dear friends, ladies and gentlemen, dear friends, ladies and gentlemen, could I... Poštovani prijatelji, dame i gospodo, molim vas eh, sjednite na svoje mjesta, jer bismo trebali započeti sa našim sastankom. Prije svega čestitam. Čestitam novim eh, zastupnicima u Europskom parlamentu vaši rezultati su fantastični, a zatim želim čestitati svima vama, svim članovima odbora, zato što je veliko zadovoljstvo biti članom odbora ITRE. Nekih 20, 30 među nama već smo iskusili rad u ovom odboru i moram vam reći da je doista čast raditi u ovom odboru, ali još veća biti predsjednikom ovog odbora. A čak i danas kada sam samo prijelazni predsjednik, odnosno zamjenjujem budućeg predsjednika. E, dakle, vi ste sada u jednom sjajnom odboru koji ima puno odgovornosti i molim vas nemojte to smetnuti suma. Jer e, gotovo cijela stvarna ekonomija, transport, promet, a to je naime portfelj drugog odbora, i tekako ovisi o energetskim pitanjima, ovisi o poljoprivredi i o svemu ostalom. Dakle, ovisi o mnogim aspektima kojima se mi bavimo. Dakle, ovo je odbor sa velikom odgovornošću. Vidim da se neki od vas smiješe, i zato što imate iskustvo i u drugim odborima. Još jedan puta vam čestitam. Evo, sastajemo se nakon nekoliko mjeseci pauze i sada treba ponovno započeti sa vrijedenim radom u našem odboru. Prije izbora uspjeli smo završiti i privesti kraju sve zakonodavne prijedloge koji su bili vezani za naš višegodišnji financijski okvir a niti jedan odbor se ne može pohvaliti time. Nije se mogao pohvaliti time prije izbora. A sada se možemo vratiti djelomice na neka pitanja koja su nam ostala. Zaključili smo između ostaloga i pregovore s vijećem i to je jako važno. Dakle, svi su pregovori sa vijećem završeni prije izbora. Dakle, počeli smo naporno raditi u mnogim poljima naših aktivnosti. I želim još nešto reći. Idemo zapravo korak po korak, zato što je ovo formalan sastanak, veoma formalan sastanak. I should first of all declare that the meeting is Prije svega moram proglasiti sastanak otvorenim. Još jedan put, dakle, dobrodošli. I želim vas podsjetiti E, na svrhu današnjeg sastanka. Mi danas moramo konstituirati predsjedništvo našeg odbora i to tako što ćemo izabrati prije svega predsjednika, a nakon toga do četiri potpredsjednika u skladu sa pravilom 213 našeg poslovnika. Naravno, eh, izbore poznajete postupak i eh, znate da ćemo najprije birati predsjednika. Ono što je jako važno je reći to da su svi članovi odbora, dakle imaju pravo glasovati. Ali u slučaju zamjenskih članova, odnosno zamjena, dakle ovdje imam jedan e, popis koji su poslali klubovi zastupnika i to su sljedeći zastupnici. Sean Kelly mijenja Otmara Karasa, Aldo Patricello mijenja on njega mijenja Massimiliano Salini, e, kolegica Angeliku mijenja Vizelo Lima, e, Sara Skytedil je, dakle nju mijenja Thomas Tope, Terezu Griffin mijenja Claude Moraes, Šarijana Kofija mijenja Bronis Krope, Jeffrey von Orden Jeffrey von Ordena mijenja Elžbieta Kruk, eh, kolegu Kera mijenja Robert Golden i Čen David Edwarda mijenja zastupnik Philips. Svi drugi članovi, dodatni članovi, koji imaju pravo glasovati. Znate kako ide procedura, ja mislim da je to sve od klubova zastupnika. Ako želite nešto dodati, to mora biti prije otvaranja glasovanja. Dakle, možete se javiti, možete zatražiti riječ, ali to mora biti prije početka glasovanja. I još jedna stvar koja je veoma važna. Trideset članova je prisutno na našem sastanku, a da bismo imali kvorum trebali bismo imati 18 članova, dakle današnji sastanak je valjan. Potrebno je imati jednu četvrtinu svih članova odbora i to nam je dovoljno da bismo mogli pristupiti glasovanju. Nominacije za predsjednika odbora. To je prva točka. Prva važna točka na našem dnevnom redu. Dakle, imenovanje može biti ili od strane kluba zastupnika ili jedne dvadesetine ukupnog broja zastupnika. Evo, sada vam dajem riječ. Yes, Izvolite, gospodine. Ja nominiram kandidata gospodina Valeona, gospođu Valean, Adina Valean. Evo imam pitanje za Adinu. Adina, prihvaćaš li kandidaturu? Hvala, predsjedniče, prihvaćam. Odlično. Dakle, imamo izjavu naše kandidatkinje. Pa bih vas sada želio upitati imate li ili želite li predložiti još kojeg kandidata? Ne vidim da se više itko javlja. Stoga, Imamo dakle jedno kandidata za jednu poziciju. E sada vam postavljam pitanje. Želite li glasovati tajnim glasovanjem? Evo, sve mi tu stoji u papirima. Mogu vam sve objasniti. Potrebno je 15 članova. Ako 15 članova želi glasovati tajno, onda je to moguće. Ali vidim da se nitko ne javlja za tajno glasovanje. Puno vam hvala. Dakle, imamo i drugu mogućnost, a to je glasovanje aklamacijom. Hvala lijepo, dragi prijatelji. Puno vam hvala na krasnoj suradnji u posljednjih pet godina. Provao sam krasno vrijeme s vama. To vam mogu otvoreno i iskreno reći. Evo, završavam sada svoj govor, ali prije toga želim Adini poželjeti sve najbolje. Siguran sam da ćeš biti sjajna predsjednica odbora ITRE. Mi imamo Imamo prethodne predsjednike, Chichester, Angelika, nakon toga imali smo gospođu iz Italije, a zatim sam ja bio, bio sam posljednji predsjednik ITRA i sada imamo gospođu iz Rumunjske, dakle imamo savršenu spolnu i rodnu ravnotežu. Mi smo dakle e, s mnogih stanovišta sjajan odbor. Sve najbolje jedina i evo pozivam te da nam se ovdje pridružiš. Um, Dobar dan svima. Svima zahvaljujem što ste mi dali glas. A sada bih vas pozvala da zaplješćemo svi Jeržiju Buzeku i zahvalimo mu na taj način na poslu koji je obavljao kao predsjednik našeg odbora. Hvala puno Jerži. I'm looking forward to work with uh, every one of you in uh, this committee, which is very excited and... Veselim se radu sa svima vama u ovom odboru. Sigurna sam da ćemo u nedolazećim godinama značajno utjecati na oblikovanje europske politike. Nadam se da ćete svi biti zadovoljni radom u našem odboru. Mislim da ćemo biti sjajan tim i da ćemo puno dobrih stvari učiniti zajedno. I vama također želim sve najbolje i puno sreće u vašem mandatu. A sada se vraćamo na dnevni red sastanka. Sljedeći korak je izbor potpredsjednika odbora. Imamo dakle četiri potpredsjednika. Biramo jednog po jednog. Počinjemo sa prvim potpredsjednikom. Evo, pričekat ću nominacije ili nekoliko, dakle, nominaciju ili nekoliko nominacija. Dakle, ako budemo imali samo jednu nominaciju, onda ćemo vidjeti hoćemo li glasovati tajno ili aklamacijom, a ako imamo više, e, ako budemo imali više kandidata, onda ćemo morati glasati tajno. Što se tiče prvog potpredsjednika ovog odbora, tko bi želio e, izniti nominaciju? Izvolite. Nominacija ECR-a je nominacija za profesora Krasnodemskija. First vice chair. Yes, very much. Hvala lijepo. Dakle, imamo prijedlog u ime ECR-a, gospodin Krasnodepski. Imamo li još prijedloga? Then I um, Onda bih pitala gospodina Krasnodepskog prihvaća li ovu nominaciju. Prihvaćam. Odlično. Želite Želite li da glasujemo tajnim glasovanjem ili aklamacijom? Potrebno je 15 osoba. 15 osoba da bismo 15 osoba koje traži tajno glasovanje da bismo doista proveli tajno glasovanje. Dakle, dignite ruku da vas možemo izbrojati ukoliko želite tajno glasovanje. Jedan. Thank you, Mr. So by acclamation Znači aklamacijom glasujemo za gospodina Krasnodepskog. Hvala lijepo. Evo, gospodin Krasnodepski je izabran za prvog potpredsjednika i pozivam vas da nam se ovdje pridružite. A sada prelazimo na izbor drugog potpredsjednika ovog odbora. Evo, iščekujem vaš prijedlog. Gospođa Dubajova. Hvala lijepo, predsjednice, i čestitam vas. Ja se veselim kao koordinatorica e, radu s vama. Kao drugog potpredsjednika predložila bi gospodina Petersona koji ima ogromno iskustvo u ovom odboru. Hvala lijepo. Evo, primili smo kandidaturu gospodina Petersona u ime Renew Europe. Slažete li se, gospodine Petersone? Da, prihvaćam kandidaturu. Onda, tajno glasovanje. Imamo li 15 članova koji žele tajno glasovanje? Ne, u tom slučaju aklamacijom glasujemo. Hvala lijepo, gospodine Peterson, čestitam. Evo, možete se i vi nama ovdje priključiti. Prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika, da čujemo imamo li nominacija. Gospodin Zorinjo. Hvala lijepo, predsjednice. Ja bih eh, vam želio čestitati i poželjeti sve najbolje tijekom vašeg mandata i želio bih eh, predložiti na mjesto trećeg potpredsjednika nekoga tko ima jako puno iskustva u, ovim temama. to je moja kolegica iz SED-a, gospođa Toja. Gospođa Toja, prihvaćate li treć, mjesto trećeg potpredsjednika? Prihvaćam. Onda idemo na tajno glasovanje ili aklamacijom? Ne? E, onda ćemo aklamacijom. Mrs. Hvala lijepo i čestitam gospođi Toji Evo, pridružite nam se. I sada dolazimo do četvrtog i posljednjeg potpredsjednika odbora. Evo, iščekujem vaše prijedloge. I can't see your name. Uh, yes, please. Au nom du groupe... Uh, U ime kluba Identitet i demokracija predlažem kandidaturu naše kolega Joelle koji je je već pet godina bio zastupnik u našem parlamentu. Uh, Kolegice, ispričavam se. Dakle, imamo prijedlog uh, za gospođu Malan kao kandidatkinju. Gospodine Zorinjo, želite se javiti? Uh, puno hvala predsjednice. SD predlaže kao alternativu za mjesto četvrtog potpredsjednika Line Gaves, ona je sveučilišna profesorica ekonomske povijesti i ona je naša kandidatkinja. So now we have a second... Sada imamo drugog kandidata, odnosno kandidatkinju, to je gospođa Salvez Munoz. Evo sada ću najprije zapitati obje kandidatkinje prihvaćaju li ovu kandidaturu. Imamo da prihvaćanje kandidature gospođe Melo i e, gospođe Servez Munoz. Prihvaćate li kandidaturu? Da, dobro. Onda, poštovani kolege, morat ćemo provesti e, glasovanje, tajno glasovanje. To ćemo učiniti elektroničkim putem, ali za to su vam potrebne vaše kartice za glasovanje. Eto, umetnite kartice u uređaje. <laughs> Uh, I would like uh, bih uh, koordinatore da provjere imaju li svi u njihovoj ekipi karticu za glasovanje. Mogli bi mi koordinatori dati znak je li sve u redu, jesu li svi spremni za glasovanje EPP, socijalisti? Dakle, nitko se ne buni, da, što znači da vjerojatno svi imaju svoje kartice za glasovanje. Dakle, zeleni gumb na uređaju jest gumb koji ćete pritisnuti ako glasujete za gospođu Melal, a crveni gumb je za gospođu Servez Munoz. Ako želite biti suzdržani, možete pritisnuti bijeli gumb. Ili umetnuti karticu i ne glasovati, ali suzdržani glasovi neće se uračunavati u, apsolutnu većinu koja nam je potrebna za izbor kandidata. Dakle, apsolutnu većinu računamo temeljem broja danih glasova. Je li to potpuno jasno? Imamo li kakvih pitanja? Ako je jasno, onda otvaram glasovanje green Zelenu za gospođu Melau i crvenu za gospođu Salvez Munoz. Um, did everyone Jesu li svi glasovali? Onda je glasovanje zatvoreno. So we have 69 votes. 69 eh, glasova, 3 suzdržana. Eh, dakle, 66 eh, glasova imamo, potrebno je 34 glasa za većinu i toliko glasova dobila je gospođa Salvez Munjas. Uh, I to Poštovani kolege, svima još jedan čestitam na vašem povjerenju. I prije kraja sastanka samo želim napomenuti da je naš sljedeći redovni sastanak zakazan za 23. srpnja u Briselu tada će, e, ćemo već imati finsko predsjedništvo, odnosno već je počelo, pa ćemo imati jednu jako zanimljivu raspravu. Evo, veselim se svima, svima vama 23. srpnja u Briselu i želim vam ugodno poslijepodne.